sa sjednicom. Započinjemo sa tekstom koji je jučer donesen i zapisnikom jučerašnjeg sastanka. Imamo li kakvih napomena? Ne. zaključujem da je zapisnik usvojen.